E, šefova država ili vlada 12. veljače 2015. Iz stoga predstavljam i pozdravljam gospodina Donalda Tuska koji predsjeda vijećem. Evo izvolite imate riječ. Uvaženi zastupnici, predsjedniče Juncker, drago mi je da sam ponovno s vama nakon nedavnog sastanka Europskog vijeća. Glavni cilj sastanka je bio da se sastanemo i da razgovaramo, a ne da pregovaramo. Stoga je i sažetak vrlo jednostavan. Znate da se događaj jako brzo izmjenjuju. Od izazova koji su nam bili na stolu, prvi je bila Ukrajina. Razgovarali smo sa predsjednikom Ukrajine, gospodinom Porošenkom predstavio nam je primjere iz Minska i dao svoju ocjenu situacije na terenu. Zahvalili smo Angeli Merkel i e, predsjedniku Olandu na njihovim naporima u postizanju mira, budući da su oni započeli pregovore u okviru e, formata Normandija. I dali smo našu e, opreznu podršku Europska unija se još uvijek nada miru, nada se neovisnosti i nada se teritorijalnom integritetu Ukrajine. Nadamo se da će to biti uspostavljeno što je prije moguće. No, nažalost, skeptični smo. Sporazum iz Minska iz 2014. se nije ispoštovao. U raspravi su se čelnici koncentrirali na kako e, podržati provedbu novog e, sporazuma. Ako se to ne dogodi, morat ćemo poduzeti potrebne korake. Primjer koje je trebalo stupiti na snagu u pola noći 15. veljače je kršeno, prekršeno više od 800 puta prema podacima OSS-a. Ja sam u kontaktu sa e, kancelarkom Merkel i sa predsjednikom e, Holandom i e, razgovaram sa svim čelnicima. Europska unija je ujedinjena u svom stavu. Dodatne sankcije su još uvijek e, jedna od opcija. Morali bismo biti spremni na e, sve, bilo to dobro ili loše. 12. veljače smo se prisjetili i strašnih napada u parizu u kojima je stradalo sedamnaest osoba razgovarali smo i o novom planu za suzbijanje terorizma i taj u skladu sa zajedničkom izjavom koja je usvojena na e, sastanku na vrhu prema tom planu europska unija mora učiniti ono što je do sada i činila u području e, unutarnje sigurnosti no neke stvari moramo unaprijediti i činiti ih brže to znači bolje iskoristiti sigurnosne režime sporazume sporazuma iz Schengena, Schengena. Nedavni e, napadi u Kopenhagenu, nedavni napad u Kopenhagenu naglašava koliko je to potrebno. Moramo se odlučno boriti protiv svih oblika ekstremizma i terorizma. Iskoristio bih ovu priliku da izrazim našu sućut i podršku danskoj narodu danske i obiteljima žrtava iako libija nije bila na dnevnom redu neformalnog sastanka vijeća zbog opasnih događaja smo se posvetili i toj temi nacionalna sigurnost je tema nacionalne vlade no Bez obzira na to, postoje važna područja u kojima svi možemo pomoći i u kojima je naše zajedničko dijelove još važnije. I zbog toga pozdravljam nedavni napredak prema ponovnom e, početku pregovora o e, evidenciji imena putnika. Siguran sam da možemo učinkovito zaštititi naše građane, a bez da im pritom smanjimo prava na privatnost vaša pomoć na ovoj temi će nam biti ključna i neophodna. Europsko vijeće će se baviti ovom temom ponovno u lipnju. U međuvremenu se nadam da ćemo odlučno i zajedno raditi. E, što se tiče Grčke, e, ovaj sastanak nije bio odgovarajući trenutak za razgovarati o, tom, e, o toj temi. S nama je bio predsjednik Eurogrupe e, koji nam je izložio kakva je situacija s pregovorima u Grčkoj. Pozdravili smo predsjednika Ciprasa kao novog člana Europskog vijeća koji nam je izložio svoje stajalište. složili smo se da će se pregovori nastaviti i oni su se nastavili na ministarskoj razini kako bi se pronašao dogovor nisam imao sumnje da će do toga doći. Zadržani su kontakti sa svim stranama sporazuma i dogovor je postignut prošli petak u okviru Eurogrupe. Drago mi je da su ministri dali zeleno svjetlo Grčkoj. Na kraju, razgovarali smo nakratko o budućnosti ekonomske i monetarne unije moramo e, unaprijediti ekonomske politike u eurozoni tako da to je bio pravi trenutak da se započne ta rasprava predsjednik juncker je mm, e, predstavio pozadinsku analizu e, te sve probleme na koje moramo odgovoriti ako želimo imati bolje gospodarsko upravljanje no jedna je stvar bila potpuno jasna nakon nedavne odluke sp a da je prioritet da nacionalna gospodarstva budu bolje usklađena sa e, monetarnom unijom. To, se ne može činiti iz Brisela, nego kroz e, provedbu gospodarskih reformi na nacionalnoj razini. Dragi kolege, idemo u susret vijeću u sastanku vijeću u ožujku. Pomno ćemo pratiti situaciju u Libiji i u Ukrajini Summit u ožujku će biti prilika za razgovarati o e, strateškim planovima za e, južne i istočne susjede. Razgovarat ćemo i o temi koja je meni jako bitna, kao i svima vama u parlamentu. a to je potreba da se što prije uspostavi energetska europska eh, unija što je upravo izložio povjerenik Ševčović. Europska unija mora ostvariti napredak u ovom području i to vrlo brzo. Hvala vam puno gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče vijeća. Sada u ime Europske komisije riječ predajem predsjedniku Junckeru. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vijeća, dragi kolege, sastanak vijeća od 12.2. bio je neformalni sastanak Europskog vijeća, dakle nisu se donijele neke odluke, bio je to korisni sastanak i uzevši u obzir pripreme, bio je to Sastanak vijeća bez nekih dramatičnih razvoja bio je kratak, bio je učinkovit, kao što je to bio slučaj i prije. Razgovarali smo o borbi protiv terorizma i s tim u vezi želim reći da smo se usuglasili oko toga da se sporazum Schengena ne smatra problemom. Schengen je rješenje za taj problem i stoga smo e, uklonili tu mogućnost, e, bilo kakvu ideju da se uvedu značajne promjene u taj to e, rješenjena. Kada se radi o borbi protiv terorizma, onda zapravo ne, moramo, ne smijemo djelovati ishitreno ne možemo brzo naći sva rješenja. Prisjetite se um, kako su se naši Amerikanci snašli uh, odmah nakon napada 11. rujna u Njorku i Washingtonu. Moramo bit, ostati mirni, istodobno biti nam i ozbiljni, to smo i učinili kada se radi o jedinstvenom jedinstvenoj evidenciji imena putnika i e, tu bih, e, gospodine predsjedniče, htio zahvaliti ovom domu što su doprinijeli tome da se postigne sporazum. I vama, gospodine predsjedniče, bih osobno htio odati e, počast zato što ste uspjeli te različite stavove, različita mišljenja različitih odbora Europskog parlamenta usuglasiti i približiti dakle, ališ Europskog parlamenta komisiji. Ne kritiziram Europski parlament eh, radi odluke koju je Europski parlament eh, donio prije nekoliko mjeseci zato što je zaštita osobnih eh, podataka, zaštita temnih prava naravno vrlo važno, i to je važno i za Europsku komisiju, ali moramo po tom pitanju mirno djelovati. Sastanak vijeća isto tako e, vođena oko pitanja energije. Mi smo danas jutro donijeli po tom pitanju odluku. Ja sam uvijek smatrao da na početku novog mandata moramo pokrenuti značajne inicijative i htio bih kao predsjednik Europske komisije sve one važne velike e, projekte koji održavaju prioritete Europske komisije pokrenuti odmah. Kao posljedica toga usvojili smo zelenu knjigu vezanu uz e, europsko tržište kapitala. Znam e, da neki nisu htjeli zelenu knjigu. Da, dobro, plava knjiga. To, je jedna, to ima jednu stranačku konotaciju. Da, da, da, Filip naravno voli zelene knjige, ali rješenja su samo po sebi trebala biti jako zelena. Mi smo pokrenuli inicijativu Energetske unije. Isto tako smo uspostavili e, transparentnost e, unutar metoda rada Europske komisije kako bi e, sve bilo jasnije. Imamo namjeru donijeti sve odluke koje su potrebne vezano uz jedinstveno digitalno tržište, to ćemo učiniti u svibnju. I dakle, sve velike projekte je Europska komisija e, pokrenula, sve velike inicijative će biti vrlo uskoro u tom poredku iznesene. Kao što je predsjednik Tusk rekao, predstavili smo jednu analitičku studiju vezano uz uzroke krize u ekonomskoj monetarnoj uniji. I budući da je to bio najlakši dio, pred našim kolegama iz Europskog vijeća smo predstavili jedan upitnik koji e, sadrži glavna pitanja vezana uz budućnost ekonomske monetarne unije. Ja sam to pročitao, mislim, rekli su mi da to učinim. Naime, neki su žalili za time što ja e, nisam htio postaviti sva pitanja, ali ja sam rekao da moramo imati odgovore, zato moramo imati pitanje. Stoga sam ipak mišljena da moramo postaviti pitanje vezano uz budućnost ekonomske i monetarne unije. To smo napravili zajedno sa gospodinom Dizbumom, sa gospodinom Dragijem i sa gospodinom Tuskom. E, to ćemo činiti u idućih nekoliko tjedana i pokušat ćemo što uže surađivati sa predsjednikom Europskog parlamenta tijekom e, tog procesa. To je dakle izvješće četvero predsjednika i stoga ćemo u to uključiti Martina Šulca. To nije izvješće četvero institucija plus Europski parlament. To je vrlo važan rad i stoga bih kao i svaki od prijašnjih predsjednika Europske komisije htio da svaki osobno razmislimo o našim idejama, ne samo o idejama institucija. Donald nije E, nikad vodio slične rasprave unutar Europskog vijeća. Gospodin Dragi je neovisan, ne znam što radi s tom neovisnošću, ali niti ja isto recimo nisam unutar Europske komisije do sad vodio takve rasprave. Mi koji smo nezavisni, mi moramo jasno glasiti da je to izvješće koje izražava mišljenje četvora predsjednika i vrlo mi je drago što će predsjednik komenta biti uključen u um, taj proces. Što se tiče plana ulaganjima, Htio bih ovdje unutar Europskog komenta odati počast onim odborima i onim dvima izvjestiteljima koji su napravili izvrsan posao. Radi se o gospodinu Bulmanu i gospodinu Fernandesu. Oni su vrlo napuno radili kako bi dopustili da Europski parlament može donijeti odluke o tom planu i o zakonodavnim dokumentima koji ga prate i to e, što prije i to prije lipnja. Pozivam vas da do tada donesete parlamentarnu odluku, dakle do lipnja i htio bih ovdje pred vama još jednom ponoviti da e, ako smo odabrali metodu zajednice da usvojimo taj tekst, onda nije bilo moguće da samo komisija ili samo vijeće donesu tu odluku, već naprotiv baš smo htjeli uključiti um, Europski parlament u to u smislu metode zajednice. Ja sam rekao da ćemo uh, tu metodu primijeniti uh, upravo uh, po pitanju ovog dosjea. Danas smo kao kolegi, kao povenici usvojili su tako i neke odluke vezne uz proračunske aspekte za neke države članice, ne samo za jednu državu članicu, već za njih nekoliko. I kako je pažnja javnosti i pažnja parlamentarnih zastupnika posebno usmjerena na Francusku, htio sam vam reći da smo danas odlučili da ćemo Francusku pozvati da smanji svoj strukturni deficit 2015. godine, dakle u ovoj godini, da za 0,5% za posljedicu će to imati da će francuska vlada morati promijeniti svoj proračun koji je izglasan, dakle proračun za 2015. godinu za 0,2%, a želimo da Francuska smati svoj strukturni deficit 0,8 za 0,8 0,9% u 2016. godini. Dakle, Francuskoj smo dopustili dodatan rok od dvije godine, ali ćemo zato pojačati intenzitet tog postupka što se tiče postupka makroekonomske neravnoteže i stoga će Francuska biti pod pojačanom kontrolom, ako mogu tako reći. To znači da ćemo ju intenzivnije pratiti da će Europska komisija više pratiti što se tiče njihovih proračunskih, eh, proračunskih namjera. Eto, dakle, mi radimo, činimo ono što možemo, ne možemo učiniti sve ono što biste vi htjeli da učinimo, ali kada govorimo o onome što činimo, onda se nadamo podršci Europskog parlamenta, jer bez Europskog parlamenta je Europska komisija njema, gluha, ne može i ne zna djelovati. Dakle, dopustite nam da djelujemo. Hvala vam gospodine predsjedniče Europske komisije, dame i gospodo. Prelazimo sada na raspravu. Prije nego što otvorim raspravu, dva kratka pripćenja. Kod ove rasprave ću se strogo pridržavati vremena zato što su mi klubovi zastupnika e, zamolili da i zbog ovih e, naknadnih rasprava pripazim na pridržavanje vremena za govor. Kao što znate, ja sam inače jako velikodušan, ali ovog puta ću vas zamoliti da se strogo pridržavate vremena za govor. U ostalom, Isto tako, nećemo imati postupak za javljanje za riječ, niti postupak plavih kartona. To neću moći ovog puta dopustiti. Zatim još jedno drugo priopćenje koje je posebno važno. U našim institucijama često imamo stažiste, dakle osobe koje kod nas ili kod Europske komisije imaju staž, E, stažisti su nedavno igrali jedni protiv drugih nogometnu utakmicu i sad ću vam dati rezultat. Rezultat je bio 10 e, na svem 1 u korist Europskog parlamenta i mislim da bismo to trebali E, da to ne bismo trebali prešutiti ovdje kada je s nama prisutan predsjednik Europske komisije. Da, ja se slažem s tim rezultatom. Hvala vam. Da, gospodine Tusk, vi već gledate, vi ste stari nogometaš kao ja. Molim vas, e, uspostavite jednu momčad unutar vijeća pa da vidimo kako će se sažisti vijeća e, nositi s nama. U ime europskih pučana riječ ima gospodin Zarius Volski. Zarius Volski. Izvolite, gospodine Zavjusvolski. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče. Uvaženi e, predsjednici vijeća i komisije, samo dva tjedna su prošla od e, zadnjeg neslužbenog sastanka Europskog vijeća, a čini se da je to bilo prije čitave vječnosti. Vrijeme se toliko ubrzalo. Vijeće se trebalo sastati oko terorizma, ali život je dodao još nekoliko tema. Grčka, kriza, Ukrajina pod napadom što ta tri slučajeva imaju zajednički. To su tri ispita, iskušenja za naše europske vrijednosti. Prvo, vezano slobodu govora, napad na Šaljebdo, eh, terorizam, sigurnost građana. Tu smo pružili odgovarajući akcijski plan kao odgovor na to kao što je to gospodin Tuskan glasio. Zatim što se tiče Grčke, tu smo se osvrnuli na obvezujuću solidarnost eh, među državama eh, članicama Pakta su Levanda. vanda, ali istodobno smo rekli da smo solidarni s Grčkom. I doista smo ispunili ono što smo rekli vezano s Grčkom, kao što je to gospodin Juncker rekao. Što se tiče trećeg slučaja Ukrajine, to je također ispit za naše vrijednosti. To je vezano isto tako i s onim drugim dvijema krizama, dakle radi se o terorizmu i o gospodarskom kolapsu. Kod Ukrajine se radi o tome da se nasilno mijenjaju granice i da se krši međunarodno pravo. E, država podržava terorizam, e, dakle Rusija koja potiče e, rat. Hoćemo li ostati na tom putu da temeljimo našu vanjsku politiku našim vrijednostima, gospodine Tusk? Hoćemo li se prižavati naših vrijednosti više sankcija za više ovakvih nesemnih situacija. Trebali bismo vršiti odgovarajući pritisak, e, koristiti odgovarajuće poluke kako bismo stali na kraj agresoru, kako bismo dopustili žrtvi da se obrani, da poboljša svoje obrambene kapacitete prema dvijema načelima međunarodnog prava, kao prvo pravo na obranu, kao prvo pravo e, to jest odgovornost za zaštitu. Za oboje nam je potrebna snaga i jedinstvo. Hvala vam gospodine zariš Volski. Riječ sada ima u ime socijaldemokrata gospodin Pitela. Grazie, presidente. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Toplo zahvaljujem i predsjedniku koji je najavio da će budućnost predsjednika, eh, budućnost Europske unije biti potpisana od strane pet predsjednika. Mislim da drugčije objašnjenje ne bi bilo dobro. Parlament mora biti uključen i zbog uloge predsjednika te vrijednosti institucija. Reći ću vam nekoliko riječi na brzinu. Prvo, dogovor postignut oko Grčke je pozitivan. Svima treba objasniti da se ishod izbora mora poštovati i da je nezamislivo sada razgovarati o promjenama. Vlada postoji, može nam se sviđati ili ne, ali ona je tu. Moramo shvatiti koji je smisao tog izbornog rezultata, reakciju na mjere štednje i moramo shvatiti da vlada danas mora početi raditi. Mora iz faze propagande preći u fazu konkretnog rada i konkretnih poteza. Potrebne su ozbiljne reforme koje se odnose na socijalni sektor, reformu javne uprave, borbu protiv korupcije i fiskalnu reformu. I na sve to treba dati odgovore. Druga stvar, vanjska politika. Ukrajina. Predsjednik Tusk e, je to rekao. Riječ je o osjetljivom dogovoru. Hvala vam na tome, no u svakom slučaju dobro je da dogovor postoji. Moramo i dalje vršiti pritisak na Rusiju i činiti sve što smo činili i do sada kako bi se ostvarilo stabilno primirje i kako bi se to primjere onda pretvorilo u trajni mir. Libija. Predsjedniče Tusk, hvala vam što ste nas podsjetili na Libiju. Libija je dramatični, hitni slučaj i moramo joj posvetiti više pažnje. Tamo se događaju nevjerojatne stvari i vrlo opasne za svih nas. Stoga se moramo koncentrirati i na to. Uvjeren sam da će naša visoka predstavnica, gospođa Mogherini, znati odgovoriti na to. Te na kraju imigracija, Lampedusa. Tek nakon što je započela operacija Triton, no mislim da to nije dovoljno. Morali bismo morali bismo uspostaviti misiju Mare Nostrum, ali na europskoj razinu. Razini. I na kraju, borba protiv terorizma. Da, slažem se sa reformom evidencije imena putnika, no svi znamo da to nije dovoljno. Potrebno je učiniti mnogo više i ja se nadam da ćemo svi zajedno to uspjeti učiniti. Hvala, u vezi sa poslovnikom riječ ima zastupnica Morvaj. Da, predsjedniče, s obzirom da sam, kao što sam vam se obratila pismeno, vi nemate pravo unilateralno jednostrano promijeniti e, dnevni red koji je usvojen e, početkom e, zasjedanja, a tu stoji cash postupak spontanog javljanja za riječ Gospođo More, imate pravo, ja nemam pravo e, samovoljno promijeniti e, dnevni red. Ali radi se o tome da se za postupak spontanog javljanja za riječ može koristiti vrijeme koje preostane, a ja sam rekao da nam neće preostati vrijeme za spontano javljanje za riječ. Ali vi možete rado provjeriti to u poslovniku, radi se o nečemu što tamo možete provjeriti u člancima 6 i 7. Uvaženi predsjednici, imao sam, snimala sam san, to je bio san o Europskoj uniji, mojih nada i očekivanja Europska unija od prije nekoliko godina. To bi možda bila razmjena mišljenja s predsjednicima zemalja žrtava kao prvo, a onda rasprava među čelnicima Europske unije, usvajanja, usvajanje pregovaračkog mandata i opunomoćenje ugovora Europske unije koja bi trebala, ukoliko se odluči, pregovarati. A evo što imamo umjesto toga. Normandijski format, što god da to značilo. Dakle, nesudjelovanje visokog predstavnika, predsjednika vijeća i predsjednika komisije i koji je rezultat naš oprez, naša oprezna podrška i beskompromisna podrška tijekom rasprave G7. Pa jasno je da imamo veliki problem, ne samo konflikt, ne samo sukob, već pravi rat, povreda međunarodnog prava, aneksija suverene zemlje, unutar suverene zemlje i naš nedostatak sposobnosti donošenja odluke. Moramo znati da Rusija, Ruska federacija nije ispunila niti jedan sporazum, ispoštovala niti jedan sporazum koji je donesen, a koji se ticao Ukrajine. No opet vijeće na neformalnom sastanku vijeća odlučilo je ne raspravljati o sankcijama. A to znači da Minsk 2, da je to obična fraza, moramo ići dalje. Moramo usvojiti jače, odlučnije odluke i sprovoditi ih u djelo. Ja doista cijenim rezultate neformalnog sastanka vijeća kada se radi o donesenim protuterorističkim mjerama pa isto tako i e, raspravu o direktivi e, PNR o imenima putnika popisu imena putnika. E, moj klub zastupnika i ja smo se obvezali da ćemo raspravljati o tome. Što se Grčke tiče, postoje dvije strane tog problema. Lici naličje, mi smo bili jasni razgovarajući sa narodima Europe kada je bilo riječi o posljedicama monetarne unije, no ipak se moramo sjetiti da je primanje Grčke bila politička odluka kao i što je sama monetarna unija i ne možemo se praviti da sad tu imamo neka razmišljanja ekonomskoj razini. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Ferhofstadt. Hvala predsjednice. predsjedniče. Najprije prije bih eh, htio reagirati onome što je rekao predsjednik eh, Juncker o, Juncker o PNR-u. Mi nismo ni o, čemu, ni, ni čega odustali ovdje. Mi smo velikom većinom usvojili, izglasali eh, jasnu rezoluciju. Hoćemo europski registar popisa imena putnika, za to tražimo jasno da nam se kaže da se ispoštuje nužnost i proporcionalnost koji su apsolutno bezuvjetni uvjet i tražimo od vijeća da napreduje na e, radu o direktivi o zaštiti podataka. Dakle, nije to da mi trebamo revidirati svoj stav, već nas troje trebamo se postarati da, pod uvjetom da vijeće napravi što treba, komisija napravi što treba, onda ćemo i mi napredovati glede tog dosija, ali to će biti zajedno, a ne pojedinačno ili odvojeno. Kao drugo što se tiče gospodarskog upravljanja, mislim da ste e, porodili dobar tekst, dopis. Mislim da smo sad završili s tim e, contractual arrangements, e, to je sumanuto ideji o kojoj smo radili već dvije godine, da će komisija napraviti sporazum s nekom državom za reforme pojedinačno. Ne, mislim da treba ići drugim smjerom, dakle, konvergentno, globalno djelovati na razini Europske unije i eurozone. Dakle, mislim da tu imamo ispravan pristup. I treća točka o kojoj se raspravlja na ovom sastanku neformalnog vijeća je bila Grčka. Mislim da je gospodin Tusk bila mudra odluka da se ta četiri dodatna mjesta, jer to je rezultat toga svega, kako bi oni mogli opisati reforme koje žele raditi. Mislim da je to bila mudra odluka, ali nadam se da će to biti pravih reformi, jer vidim ovo što se tiče utaje poreza, to je dobro, zatim prijedlozi o korupciji, ali to nije dovoljno. I nisam doista bio zadivljen, e, impresioniran pismom grčke vlade od prije dva dana. E, ima tu i drugih vladi koje treba raditi smanjiti i reformirati javni sektor, to je jedna od e, apsolutnih potreba i konačno promijeniti e, javne banke u konkurentne financijske institucije, što nemaju u Grčkoj trenutno. Dakle, mislim da doista moramo čekati dodatne prijedloge od strane grčke vlade prije nego što napredujemo s radom, ali mislim da je ovo bila dobra odluka da se e, uzme četveromjesečno razdoblje e, da si da četiri mjeseca za taj posao jer to nije bilo moguće napraviti u par dana ili tjedana. I predsjedniče sada e, glede Ukrajine. Gospodin Tusk je rekao da je 800 puta 800 puta povrijeđen sporazum Minsk 2. I moramo se, moramo nešto uraditi po tom pitanju. Moramo postaviti pitanje da li je naša strategija prema Rusiji prava strategija. Koja je naša strategija prema Rusiji? Oni uđu u, u Krim i mi reagiramo. Uđu u istočne provincije Ukrajine i mi trebamo reagirati krše Minsk 2, pa možda bismo trebali reagirati. Mislim da bismo trebali suprotno postupiti. Evo, trebamo već sada odlučiti koje će biti dodatne sankcije, gospodarske sankcije, ne da ih odmah e, e, nametnemo, uspostavimo, ali da kažemo vodstvu Rusije, ukoliko povrijedite ovaj ili ovaj sporazum, evo to su gospodarske sankcije koje će stupiti na snagu. A ne čekati, mi uvijek reagiramo na njihov potez, na Putinov potez. Trebamo raditi suprotno, odlučiti sa Europskim vijećem na temelju prijedloga gospodina Tuska i gospodina Mogherini, određeni broj gospodarskih sankcija i reći vodstvu Rusije, evo to su sankcije koje će postati stvarne ukoliko e, nastave sa svojim stalnim agresijama. Hvala. Gospodin papa domuli su ime e, Ujedine ljevice. I Evropajki Enoši, to i Odgovor koji je e, Europska unija, Eurogrupa, Europska komisija, Europska središnja banka, odgovor koji će dati na pitanje koje je pokrenula e, grčka vlada, to je poput zrcala. Dakle, tu se radi o tome kako će eurozona rješavati vlastite probleme. Jer u zadnjih nekoliko godina imali smo smanjenje investicija u eurozoni, došlo je do gospodarske stagnacije, do deflacije i tu je e, iznad glave opasnost nove recesije, zatim siromašenje cijelog područja. Evo, ima jedna studija mckinsey prema kojoj se tvrdi da u zadnjih par godina javni dug je povećan diljem Europske unije. 15 e, i više e, zemalja imaju zaduženost koja je znatno veća od e, onoga što stoji u Maastrichtskom sporazumu. Sedam država članica ima javni, javni dug veći od stotinu posto. A najveće povećanje zaduženosti zabilježeno je u Irskoj posto porasta javnog duga, stotinu 3% u Grčkoj i 100% u Portugalu i 72% u Španjolskoj. Evo, to su one četiri zemlje koje pokriva memorandum o o razumijevanju. Dakle, sa zadovoljstvom vidim da rasprava o Grčkoj e, poprima drugačiji ton e, od onog agresivnog e, koji su imali njemački demokršćani koji djelovao poput e, neke osvete prema Grcima koji su glasali protiv njihovih interesa. Prije par dana gospodin Juncker je govorio pred e, Europskim gospodarskim socijalnim odborom i predsjednice predsjedniče komisije, tamo ste rekli da europske institucije su djelovale na prihvatljiv način protiv Grčke, da je to bila uvreda i da je program krivo primijenjen. Ono što je skupina odlučila da je e, malo vremena Grčkoj da udahne zraka i da e, se postara da su pravila ispoštovana, ali također će pružiti e, omogućiti da svi ispoštuju demokraciju i e, izborni rezultati jasno pokazuju da e, bismo možda trebali nešto promijeniti, možda smo napravili neku grešku negdje i to je bio naš cilj. Naravno, mi preuzimamo pristajemo na preuzete obveze, slažemo se sa europskom solidarnošću, e, borimo se protiv utaje, izbjegavanja plaćanja poreza, e, tražimo tehničku pomoć, e, kao što to nije bio slučaj s prethodnom vladom, mi želimo da Junkerov investicijski program dobije dodatna sredstva i da se postaramo kako će ta sredstva biti upućena onim zemljama kojima su najpotrebniji, koje imaju najvišu stopu nezaposlenosti. I naravno, želimo da se pojača fleksibilnost e, u paktu e, za stabilnost. Prethodni povjerenik koji je bio za to zadužen e, smatrao je taj pakt idiotskim. No, Europska središnja banka se ne slaže baš s tim. što se pak Ukrajine tiče, želim reći zaključno da je ovaj mirovni sporazum mali grm koji bi mogao presušiti i izgoriti. Ono što mi trebamo napraviti jeste potaknuti te mirovne pregovore, a kada se radi o borbi protiv terorističkih napada, ne samo da smo solidarni prema narodu Francuske i Danske, što je pozitivna stvar, ali e, jako sam zadovoljan što je gospodin Juncker mirno rekao da ne smijemo počiniti grešku koju su Amerikanci počinili 2001. Hvala sada u ime zelenih, e, gospodin Lamberts. Ja bih prvenstveno želio postaviti pitanje da li nam je stvarno bilo potreban jedan, jedna psihodrama koja je skoro trajala četiri tjedna. Psihodrama e, nakon koje je e, smo imali dojam da je e, Grčka i Grčko predizborno razdoblje trajalo i nakon 25. E, siječnja gdje se tvrdilo da da je država e, bankrotirala i da se tražilo ratne reparacije ali opet imamo kvazi obsesivne stavove nekih članova vijeća koja stalno govori Grčka će platiti ili podrazumijeva se što se što, ili što se implicitno govorilo izaći će. Sjećate se te 20. godina prošlog stoljeća Njemačka će platiti. Tim prije je to opasno što je e, glavni koji je to zagovarao bio ministar financija e, Wolfgang Schäuble e, zemlje koja je tri puta bankrotirala u prošlom stoljeću, što je <laughs> dakle neprilagođeno ali evo kao što je rekao Guy Verhofstadt, e, dobili smo, zaradili, dobili smo četiri mjeseca i treba ih iskoristiti da, da napravimo novi sporazum između Grčke i partnera. I evo imamo tri ključna elementa. E, treba učiniti grčki dug podnošljivim. Nijedna zemlja u povijesti čovečanstva i suvremenog gospodarstva nikada nije mogla izdvojiti 4,5% BDP-a obsluživanju duga. Nijedna, ne jedna, ne dvije, nego niti jedna. Norveška dvije godine uspjela, a ovdje se govori da Grčka to mora raditi 20 godina. Dakle, moramo postarati da obsluživanje duga predstavlja manje od 4,5%, 3 ili e, i uz to da ćemo napraviti prilagodbe kratkoročno. Drugi element, a tu inzistiram na tome da je grčka, nova grčka vlada puno pouzdanija u svojim obećanjima nego e, prethodna e, vlada, bilo da se radi o pasoku iz reda pučana ili socijalista i demokrata, Dakle, oni hoće napraviti jedan porezni aparat e, u Grčkoj. Dakle, tu Europska unija može pomoći sa svojim stručnošću i e, inzistiranje prema trećim zemljama tako što će, kao što je Švicarska, e, tako što će doći do informacija o određenom broju ljudi koji nisu plaćali svoje poreze, to bi bila jedna usluga koja bi Europa mogla učiniti Grčkoj. Treće, treba grčko gospodarstvo staviti na put e, održivog razvoja i tu imamo prioritete komisije koji su investicija, energetska tranzicija o kojoj već bi danas bilo riječ. Zamislite, Grčka bi mogla postati i neto izvoznik energije. Osobito prema, konkretno prema drugim zemljama Europske unije. Eto jednog, čini mi se, jako korisnog e, e, izvora financijskih resursa za Grčku i tu moramo dakle napraviti prioritet e, u europskoj odnosno grčkoj e, energetskoj tranziciji. Za kraj želim reći da ovdje nitko me nije u koristi e, da propadne e, ova grčka vlada i to zbog političarskih razloga. Jer neuspjeh te vlade bi značio neizbježno pobjedu populista antieuropski orijentiranih. U ime FDD-a gospodin Natal. želim e, citirati gospodina e, šefa e, Europske autogrupe koji je govorio prije dva dana da griješite ako mislite da demokracija može zvladati u eurozoni, a vi gospodine Juncker rekli ste da ne može doći do demokratskih izbora spram temeljnih ugovora Europske unije. Dakle, evo možemo znati šta eurofanatici misle o demokraciji. Ovo je zanimljivo da se u koljevci demokracije uništava demokracija. Vi ste im dali e, valutu koja nikad nije trebala biti tamo. E, nametnuli ste strogu štednju koja je Grke dovela do propasti. Uništavate tu e, divnu zemlju e, gospodarskim lancima. Ja vam kažem da nije na vama da donosite takve odluke. Grčka je već dovoljno propatila jasna je situacija, sile demokracije u Grčkoj bore se protiv eh, nedemokratskih snaga Europske unije. Postavljam pitanje Grčkom parlamentu, da li će tri stotine njih izdržati i Grčima kažem budite hrabri, zaštitite svoje poslove, svoju zemlju, vi ste tvorci demokracije, morate je sačuvati i spasiti. Nemojte pokleknuti nemojte posustati vi ste branitelji demokracije. Vi ste zemlja Homera, Platona, Aristotela i ako se ne budete dali, nadvladat ćete i bit ćete svjetiljka nade za sve nas. Hvala. Das Euro grupa dala je jasan izbor gospodinu Ciprasu da se dovede u pitanje dakle katastrofalna politika trojke ili da ostane u euru i e, jako brzo izneveri e, svoja obećanja ili da izađe iz eura i stvarno bude u mogućnosti da donosi političke odluke. E, Brisel kaže da je Alexis Tsipras odabrao euro i dakle samim tim je izdao svoja obećanja. Dakle, kapitulacija sprama Europske unije i Njemačke je apsolutna i možemo se opkladiti da će ova vlada jako brzo propasti. I kad vidimo što se u Grčkoj desilo, svi europljani su vidjeli koliko je inkopatibilna, radikalno inkopatibilna euro i demokracija s jedne strane i euro i prosperitet s druge. Dakle, više nego ikad nacionalni fronta eh, hoće izvući Francusku iz euro diktature i da joj vrati njenu valutu, proračun i granice kako bi mogla prekinuti sa eh, apsolutno ogromnim eh, nezaposlen, stopom nezaposlenosti i prevelikim dugom. E Gospodin Lamassur. Hvala predsjedniče. U ime kog izaslanstva europskih pučana veseli me što je Europsko vijeće većinu svog rada posvetilo borbi protiv terorizma. Mi smo to sugerirali nakon atentata u Parizu. Nova tragedija koja je izbila u Kopenhagenu samo je e, istaknula e, žurnost djelovanja jer ako se o nečemu treba zajedno raditi u Europi to je prijetnja koja se nadvila na sve nas, a prije svega međunarodni terorizam. Gospođa Pen se zanimala za grčki slučaj koji je važan, a ja ću se baviti slučajem Francuske koji je po mom mišljenju još važniji. Veselim se predsjedniče komisije, veselim je vaš stav koji ste najavili glede Francuske. Evo, po treći put, nažalost, Francuska nije uspjela ispoštovati svoje e, svečano preuzete obveze. Prema vašim riječima, e, povjereniče, ona je sada pod strogim e, pojačanim nadzorom. Dakle, to je odnos sumnjičavosti, ali nažalost je opravdan. Europska unija će je dobro držati pod kontrolom još više nego e, Grčku, jer će Francuska ima tri mjeseca tamo gdje e, e, Grčka ima šest mjeseci kako bi stvorila četiri dodatne milijarde uštede ove godine i kako bi napravile konkretne reforme koje će stvoriti 16 dodatnih milijardi uštede 2016. i 2017. Hvala Europi koja nameće odluke vladi bez većine i bez hrabrosti. Hvala je što je nameće odluke od, e, o kojima ovisi spas zemlje. Socijalisti demokrati, gospodin Flekištan ima riječ. Kolegice i kolege, posljednji neformalni sastanak šefa države vlada je samo nekoliko sati nakon, se održao samo nekoliko sati nakon završetka pregovora u Minsku situacija na istoku Ukrajine se malo popravila, ali što se tiče realizacije, e, odnosno provedbe onog što je dogovoreno u Minsku, o tome e, se ne može govoriti. <clears throat> Kao što je gospodin Verhofstadt rekao, e, mi stalno reagiramo na ono što radi Rusija i moramo biti mnogo jasniji u buduće ako se ono što je dogovoreno u Minsku 2 ne bude realiziralo i održalo. Dakle, moramo jasno reći e, što će se dogoditi ako e, se ruska vlada ne bude pridržavala tog e, sporazuma. Dakle, temeljna načela našeg djelovanja ne, moraju biti ne samo jedinstvo, nego i mora se znati s čime se e, treba računiti, a u to spada e, i da se moraju uzimati u obzir mišljenja oni koji su protiv isporuka oružja e, zbog straha od eskalacije sukoba. na popisu onih kojima je zabranjen ulazak u Europsku uniju stoje i neki zastupnici u Ruskom parlamentu, a to znači da je i parlamentarni dijalog time onemogućen. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Luke u ime ecr Gospodine predsjedniče, Grčka je u svom pismu zatražila produljenje roka za vraćanje kredite, E, interpretacija toga je da e, Grčka e, moli za milost i da je poklekla. Međutim, ono što meni nedostaje u tom pismu su konkretne brojke. Što zapravo Grčka nudi? Mi znamo što bi obećanja Sirize koštala, ali ne znamo što e, bi nova obećanja zapravo konkretno značila. E, govori se o poboljšanju utjerivanja poreza, ali koliko će milijardi to donijeti u grčku državnu kasu. E, treba, obećava se reforma carina, ali što će to konkretno donijeti? poništavanje privatizacija što to konkretno znači po mom mišljenju grčka nije E, nikakve e, brojke e, ponudila, to znači da je Grčka zapravo uspjela u svojim namjerama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Što se tiče popisa imena putnika, jasno je da je u jesen 2013. nadležni odbor Europskog parlamenta taj prijedlog potpuno odbacio. Međutim, e, izvjestitelj je ponovo podnio gotovo neizmijenjeno izvješće i ja ne vidim kako parlament to može usvojiti da pritom ne izgubi e, e, ugled. Dakle, E, registriranje popisa imena putnika bez ikakvog razloga nije spojivo sa e, e, zakonodavstvom Europske unije i zato Europska komisija mora podnijeti novi prijedlog, bez toga neće se moći ostvariti napredak na, po ovom pitanju. Hvala lijepa, sada riječ ima gospođa Begin. Hvala predsjedniče. U nedavnom sastanku šefovi države i vlada govorili su o budućnosti Grčke. Je li moguće da nitko ne vidi u čemu je problem? Pa tko, ako ne Grci, može odlučivati o budućnosti njihove države? Ipak e, mi ovdje raspravljamo o tome što je odlučeno u Berlinu, što misli Brisel i kako reagira Pariz. Europa se temelji na e, davanju suvereniteta, ali kad se govori o budućnosti države koja je u rukama drugih, možda je tu došlo do pogreške. Gospodin Cipras se odrekao svih svojih obećanja, zgnječila ga je Njemačka koja je htjela kazniti jednoga kako bi popravila sto. To je e, upozorenje za druge države. Ali tko su gospođa Merkel i gospodin Juncker koje bi trebali odlučivati umjesto Grka? E, kako se može dovesti čitava država na koljena? Je li moguće zamisliti da e, se 175% BDP-a koliko je zaduženje može otplatiti Grčka kriza nije samo grčka, nego je europska kriza. To nije ekonomska kriza, nego politička kriza. To je kriza male europske države koja ima BDP talijanske ili francuske pokrajine koju bismo mogli vrlo lako spasiti. To je bura u čaši vode, to je kriza slabe Europe kukavične Europe gdje političari gledaju samo do svojih granica kriza u Europi nije kriza zbog nedostatka likvidnosti, nego zbog nedostatka državnika i vidim da tu nema lijeka. Hvala. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Zarianopoulos. E, Eurogrupa je dala produljenje roka e, Grčkoj, to znači politika se nije promijenila. Ovo su samo pseudo pregovori i e, dovode samo do barbarskih odluka. Naša zemlja mora dalje vraćati dugove koje zapravo nije sama, za koje se nije sama zadužila dolazi do daljnjih rezova a odluke o uvođenju minimalnih plaća moraju biti odgođene. Vlada e, govori o tome da će poduzeti nešto za narod, ali nitko zapravo to ne čini. Toliko smo e, izgubili zbog memoranduma i sad više, a više zapravo ne možemo govoriti o nikakvim rezultatima postignuti za naš narod i morat ćemo organizirati velike demonstracije i tražiti prava za naš narod. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Gozalo Spons. Gotovo sve političke snage u ovom e, parlamentu usvojili su rezoluciju o borbi protiv terorizma i u tom pogledu E, smo na pravom putu i u Španjolskoj će e, vlada i opozicija stvoriti, e, potpisati sporazum o borbi protiv terorizma, no pritom ne smijemo ostati samo na riječima. Radi se o tome da jedinstvo koje su pokazale tri institucije moramo provesti i u praksi i riječi moramo pretvoriti u djela. Mi smo odgovorni za registraciju popisa imena putnika što će nam pomoći pomoći da se borimo protiv terorizma, međutim moramo zaštititi e, i e, privatnost podataka. Mnogo toga ovisi o onome što mi učinimo E, i to je naša odgovornost, ali moramo voditi računa i o žrtvama i moram reći na kraju da zemlja koju ja zastupam, Španjolska, e, se zauzima za energetsku uniju. Španjolska i Portugal e, već odavno žele priključak na Europu što se tiče energetske mreže i tu su potrebna poboljšanja. Nitko nije energetski otok E, a ni Grčka nije otok. U ime kluba zastupnika SID, gospođa Ferreira. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naš e, proizvodni sporazum o Grčki je dobro došao, ali to nije kraj puta. Zapravo to je tek početak jedne nove faze, a ta faza mora biti drugčija. Grčku se guši programom prilagodbe koji je preopsežan. Učinak na njihovo gospodarstvo, na nezaposlenost, na investicije je katastrofalan i poražavajući kao što je i gospodin Juncker priznao i hvala mu na tome. U Grčkoj reforme se moraju provoditi i greške se moraju korigirati, ali mora se ostaviti dovoljno prostora i fleksibilnosti u proračunu da bi se to dogodilo. Nema sumnje danas da je apsurdna teza o štednji neodrživa i da pada pred teretom dokaza. Moramo iskoristiti ovaj novi zamah kako bismo stvorili jedan, jednu drugu politiku a sve e, manifestacije koje služe samo manifestiranju moći su krivi put moraju se usvojiti mjere na temelju rezultata koje je zemlja postigla hvala lijepa riječ sada ima gospođa Stevens Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolege, htjela bih e, reći, e, htjela bih apelirati na moje kolege zastupnike da zauzmu konstruktivan stav prema zahtjevu gospodina Kirhopa koji će biti podnesen sutra i da podrže taj zahtjev i htjela bih pozvati Europsku komisiju da nam podastre e, smjernice o zajedničkim rizicima i indikatorima e, kad je riječ o rizicima za europske građane u vezi s našim vanjskim granicama i također želim apelirati na zemlje članice da imaju više povjerenja jedni u druge i da više razmjenjuju informacije i međusobno surađuju i sa Europolom. I konačno, veselim se revidiranoj verziji e, naše unutarnje sigurnosne strategije koje očekujemo u travnju jer Europa doista može e, predstavljati dodatnu vrijednost kad je riječ o borbi protiv terorizma. Hvala lijepa gospođo Steven. Za sada gospodin Lundgren u ime EFDD-a. Hvala lijepa. E, želim reći od 1.12 500 milijuna građana Europe radi, naravno može se o mnogo toga odlučivati, ali mi moramo isplaćivati bonuse u zemljama u kojima mnogo toga ne funkcionira kako treba. Stotine tisuća eura E, se troše na taj način. Osim toga isplaćuju se e, doživotne rente i mirovine. Koji radnik e, o tome može i sanjati? Moramo se pobrinuti za to da se ti ogromni bonus da se s tim da se tome stane da kraj da se s tim prestane to nije opravdano hvala lijepa riječ sada ima zastupnik Vilimski Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, ovdje se stječe dojam da se od sastanka do sastanka vijeća situacija se više pogoršava. Gotovo se stječe e, dojam da se nalazimo na političkom titaniku, titaniku i da voda prodire u brod da jednostavno ne uspijevamo zaštopati rupe i spriječiti vodu koja ulazi moje dame i gospodo, rekordna e, nezaposlenost, e, poljuljani euro, a sada želite e, uputiti i daljnje milijarde poreznih obveznika na Peloponez, znajući da je to izgubljeni novac. Postoji jedan, jedna greška u koncepciji Europske unije, a to je ludilo nadzora E, onaj tko želi dobro za budućnost našeg kontinenta mora učiniti korak natrag i vratiti se na suverene države koje e, ravnopravno surađuju jedna s drugom. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika EPP riječ ima gospodin Rangel. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih i naravno želio pozdraviti predsjednike vijeća i komisije i čestitati im na rezultatima i zamahu koji su uspjeli unijeti kroz ovaj neformalni sastanak vijeća. Najprije što se tiče terorizma mislim da smo postigli doista napredak. Istovremeno e, mi time jamčimo e, ono što je postignuto Schengenskim e, sporazumom, to je sloboda kretanja kao drugo što se tiče Ukrajine naravno tu ima još mnogo nesigurnosti i još mnogo toga treba učiniti, ali kad je riječ o e, ekonomskoj i monetarnoj uniji, osobito u vezi sa Grčkom, postignut je veliki napredak. Mi e, vjerujemo da je ovo jedan razuman sporazum osobito zato što je grčka vlada shvatila da kako bi e, imali solidarnost e, Europe moraju e, biti nemaju veća prava nego druge zemlje da se moraju pridržavati pravila. Dakle, trenutno smo u fazi zaključivanja ovog procesa e, i u sljedećim mjesecima bit će potrebna nova jamstva, ali barem sada imamo e, nadu da će europski projekt e, uspjeti i krećemo se u smjeru prema rješenju i e, to nam daje nadu. Hvala lijepa sada u ime kluba zastupnika SID gospođa Jotova. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih htjela govoriti o mjerama protiv, borbe protiv terorizma. E, čini se da ono što nemamo je jedna dubinska analiza Eh, od strane Europske komisije koja nam je doista potrebna prije nego što eh, usvojimo eh, jednu sigurnosnu strategiju. Moramo znati u kojoj mjeri države članice učinkovito surađuju sa Interpolom i Europolom. Potrebna E, potrebne su nam prave informacije i šengenski sustav se ne bi trebao ukinuti nego razviti i ojačati bugarske granice prema Grčkoj i Turskoj e, e, za njih Bugarskoj treba veća podrška jer lako je za strane teroriste da te E, granice iskoriste za ulazak u Europsku uniju. Postoji se veći pritisak i Bugarska ne smije biti e, tampon zona koju oni koriste za ulazak u druge zemlje Europske unije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Sijadinos. Pregovori između grčke vlade i Europske unije jasno su pokazali da je Europska unija čini ono što žele Njemačka i Francuska. Dakle, usprkos tome što postoji interes za gospodarski rast u zemljama članicama, e, sve se odvija po željama Njemačke. narod Europe nije svjestan toga. Dakle, stanimo na kraj toj eksploataciji. Europska unija nije vlasništvo šačice zemalja. Njemačka vlada mora poštivati svoje obveze, a tek onda dijeliti lekcije drugima. Grčka ima pravo tražiti ratne reparacije od Njemačke. Hvala lijepa. U ime EPP-a gospodin Karas. Gospodine Karas, imate riječ. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, e, što se tiče tema Ukrajina, e, Grčka e, i ostale važne teme, ne može se u jedan i pol minuta vremena reći dovoljno. Zato želim ostati kod jedne temeljne stvari. Niti jedna tema ne može se promatrati izolirano. Uvijek se radi o jednoj Europi, to su naši problemi, a ne problemi drugih i uzroci kod svih ovih problema, znači uzroci za te probleme su povrede međunarodnog i europskog prava i zajedničkog sustava vrijednosti. I zato naš odgovor na to mora biti kako možemo na temelju našeg prava i vrijednosti dati odgovarajuće odgovore na te povrede. Ne ne smiju te povrede prava promijeniti naše pravo, nego naše pravo i sustav vrijednosti moraju E, pomoći kod rješenja tih problema. I zato je strašno što na grčkoj televiziji vidim da e, grčki e, predsjednik vlade kaže dobili smo bitku, ali još nismo dobili rat. To ne može doprinijeti povećanju povjerenja ako a ne može isto tako ni kad e, e, ministar Šojble se ponaša kao e, ča, časnik Wehrmachta. Govornik je prekinut. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospođa Kijenge, klub zastupnika SID. Poštovani predsjedniče, moramo pomagati na koordiniran način zato što se sve države zalažu protiv terorizma e, tako što se zalažu za mir i mi to radimo kako bismo zaštitili svaku osobu nas same našu sigurnost i naše društvo ali i njegova načela to je globalni pristup u borbi protiv terorizma predsjedniče to se ne smije ograničiti na to da se bavimo samo konfliktima u Libiji koji su ovdje blizu, nego se moramo koordinirano e, zalagati da se borimo protiv terora u svijetu. U subsaharskoj Africi došlo je do kaosa na sjeveru Nigerije kojoj smo vidjeli što je Boko Haram napravio. To je potpuno slično

je lijepo što smo postigli jedinstvo međutim potrebno je implementirati sve ove politike na terenu. nije jednostavno nećemo lako riješiti problem s ukrajinom ali je potrebno jedinstvo. zato zahvaljujem što ste danas ovdje svi i što smo u stanju bar u ovo kratko vrijeme prokomentirati sve ove teme. gospodin euh, Predsjedniče, čini se jako pozitivnim što smo ovako brojni u ovoj vijećnici koji ponavljamo svoju podršku novoj grčkoj vladi i tim posredstvom i e, grčkom narodu koji je bio na velikim iskušenjima ovih zadnjih par godina. Smatram da je to pozitivno jer kad e, čujem određeni broj e, rukovoditelja, osobito konzervativnih koji su govorili na sastanku vijeća da su Grci krivo glasali i da trebaju platiti to krivo glasanje. Ja mislim suprotno tome da je naš posao, naša obveza Europljana da pomognemo Grčkoj, da se pomogne da se restrukturira neodrživ dug, neizdrživ dug, da ih se pomogne da reformiraju svoju poreznu politiku, da relansiraju, ponovo pokrenu svoju, e, svoje gospodarstvo. To je, ja sam pasionirani Europ, Europljanin i žao mi je što je rekao predsjednik komisije da demokracija staje tamo gdje počinju temeljni ugovori. Kao Europljani ne smijemo da predstavljati e, predstavljati Europu kao obsesivnu tvorevinu koja se bavi svojim dokumentima. Moramo iskoristiti ovu novu priliku, ovu novu etapu za Europu. U ime e PPA gospodin Zver. Poštovani predsjedniče, Posljednji neformalni sastanak vijeća bio je jako važan. Jedan od rezultata bio je da je Euroskupina odobrila novi plan reformi za grčku vladu. Nadam se da će Cipras nastaviti u implementiranju tih reformi, da će riješiti problem proračuna i da će Grčka vratiti ono što smo im dali. Grčka je mnogo dobila kako bi provela svoje reforme proteklih nekoliko godina. plaća manji e, iznos u odnosu na vlastiti BDP u odnosu na Sloveniju Sloveniju, na primjer. Mislim da je dobila dovoljno. E, opasnost Grexita nije funkcionirala. Vjerojatno ne bi došlo do katastrofe. Europa je danas jaka i moramo to uzeti u obzir. Imamo dobili smo četiri članova, a u odnosu na ništa. Gospođo Benova, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Europska unija se nalazi pred teškom situacijom. Imamo unutarnje vanjske izazove. Došlo do tragičnih događaja u Danskoj i u Francuskoj, ali ovdje u rizične situacija u Belgiji pokazuje nam da moramo jasnije shvatiti kako postići naše ciljeve, kako se boriti protiv terorizma. Nije potrebno e, govoriti koliko je važno donijeti zakonodavne dokumente o PNR-u. Europska unija mora zaštititi građane Europske unije. Dozvolite mi da također komentiram grčku situaciju. Poštovani kolege i kolegice, nitko od nas ne bi htio biti u cipelama grčke vlade. E, situacija je stvarno teška, ali trebamo tražiti orgičkih političara zbog e, osjećaja solidarnosti koji su od nas tražili da se ponavljaju korektno. Pokazali smo našu solidarnost i dali smo podršku grčkoj vladi i tražimo istu solidarnost da oni pokažu nama. Zahvaljujem. A sada u ime komisije gospodin Juncker. Eh, eh, Cijenjeni Na Europskom vijeću 12. veljače osvrnut ću se na to i na nekoliko primjedbi koje su iznesene i koje se tiču osobito komisije. Kao prvo želim čestitati gospodinu Borelu koji je iz, kako navodno francuski socijalist koji je rekao u potpunosti suprotno ono što e, tvrdi francuska socijalistička vlada. To je divno. Želim mu također čestitati na smislu za humor jer je počeo govoriti kako smo mi brojni ovdje što raspravljamo. Brojni? Stvarno ste duhoviti gospodine. Treće, želim odgovoriti njemu, a i drugima, da nikad nisam rekao da su izbori neutralan trenutak. Rekao sam nešto što odiše logikom da rezultati, izborni rezultati neće promijeniti temeljne ugovore. Grčka je donijela suverenu odluku i ja cijenim odluku općeg prava glasa u Grčkoj. Cijenim to pravo puno više nego drugi, ali Grčka i rezultat grčkih izbora nisu ishodili time što će samo općim pravom glasa e, u Grčkoj e, ugovori, europski ugovori biti ponušteni. Iduću nedjelju Estonija glasa, u četvrtom mjesecu Finska glasa, druge zemlje isto tako glasaju. Pa zar vi stvarno mislite da ćemo poslije svakih izbora stavljati pod znak upitnika e, temeljne ugovore? Pa uništavate s tim pričama cijelu Europu. I ovo što govorite, čista povreda zdravog razuma, a trebalo bi malo više imati na umu zdravi razum za koji se kaže da je jako nejednako razdijeljen, e, podijeljen po Europi, a i po e, zastupničkim i po klubovima zastupnika. Puno se kritiziralo zadnjih dana komisiju. da na jedan skoro bezazlen način tražilo se od novinara da pišu što vlade misle. Prigovaralo se komisiji da se uključila u raspravu o Grčkoj. Pa to je nevjerojatno. Komisija prethodna je bila kritizirana jer nije dovoljno sudjelovala u upravljanju e, gospodarskih i monetarnih pitanja u Uniji. A sada se kritizira ovaj saziv komisije zato što se interesira izbliza za monetarna i financijska pitanja. Predsjednik komisije koji nije bio u prvim redovima nema za ulogu da dijeli Europu. Njegova uloga je da objedinjuje, ujedinjuje Europu tamo gdje jedinstvo Europe doveden u pitanje. Moj glavni cilj jeste jedinstvo Europe i borba protiv nepotrebnih e, pukotina. I, shodno tome, mi smo napravili ono što smo trebali raditi. I ovdje vam kažem da nismo napravili to što smo napravili, ne bi došlo do sporazuma glede Grčke. Što se ostalih stvari tiče, Kako to da uvijek govorim o tome da je netko uspio e, protiv drugih. Je li pitanje je li Grčka uspjela, je li eurozona uspjela, zašto uopće raspravljamo na taj način? To nema smisla. U Europi uspjeva onaj koji omogućava uspjeh europskim rješenjima a mi se ne mi ne možemo uspjeti jedni protiv drugih to smatram političkom bedastoćom ne možemo razmišljati na taj način e, ono što treba uspjeti je europski način razmišljanja Hvala lijepa gospodine Junkar. Riječ sada ima gospodin Tusk. Zahvaljujem predsjedniče. Htio sam dodati samo dva opažanja. Što se tiče Ukrajine, potpuno se slažem s onim što je rekao Giefer Hofstadt. Trebamo imati više proaktivnih strategija. Potpuno se slažem s time da jedinstvo nije nešto što može zamijeniti strategiju. Siguran sam da znate ko, što sam mislio kad sam govorio o novoj strategiji. Siguran sam da nemate sumnje u ono što sam htio reći. Ali jedinstvo je osnovna pretpostavka kako bismo bilo što učinili na tom području. Potrebna nam je strategija, ali bez jedinstva nećemo imati strategiju koja će imati šansu imati uspjeha. Kao prvo, zato što tu postoje praktični razlozi. Na primjer, kad govorimo o sankcijama, mi trebamo prvo doći do konsenzusa unutar vijeća. Jedinstvo nije ideologija ili moj osobni san, nego je praktična pretpostavka za provođenje bilo čega. Tu postoji još jedan razlog, međutim, zbog kojeg stalno govorimo o jedinstvu i o tome koliko je ono važno danas. Mislim da ovo što ću sad reći neće biti iznenađenje za vas. Najvažniji cilj za predsjednika Putina danas je podijeliti Europu i cijelu zapadnu zajednicu. To je drugi razlog zašto sam ja toliko obsesivan kad govorim o jedinstvu među državama članicama. I zato govorim o toj perspektivi zapadne zajednice. Svakako moramo na sljedećem vijeću u ožujku raspravljati o tome, o proaktivnim strategijama, ali moramo imati na umu da ćemo biti uspješni samo ako budemo zadržali jedinstvo. I još nešto o Grčkoj. U ovoj raspravi ne radi se o ideologiji, ne radi se o ratu protiv Grčke, i ne mislim da Grčka želi stvarati probleme u Europi. Ovdje se radi o pregovaranju oko pružanja pomoći. Grčka danas treba pomoć, Grčka treba novac danas. To nije abstrahiranje. E, vrijeme istječe. Pregovori se odvijaju među državama članicama, među partnerima i prijateljima prva javna izjava koju sam čuo od gospodina Ciprasa nakon izbora bila je da Grčka želi ostati unutar europodručja. A druga izjava bila je da trebaju našu pomoć. Nisam čuo da je dan nekakav realističan prijedlog za pomoć Grčkoj iz Rusije ili Kine. Jedina mogućnost da se Grčkoj pomogne je da članice eurozone surađuju, da članice Europske unije surađuju, ali i da međunarodne institucije surađuju zajedno s nama. Ovo je svakako veliki napor i Jasno je svim Grcima da se tu ulažu veliki napori u pomaganju. Trebamo dobru suradnju, a ne suprotstavljanje između nas. Zato sam htio govoriti upravo o ovom problemu trebamo se više poštivati kad raspravljamo o tom pitanju. Ponekad se osjećamo uvrijeđeno, a ako je tako, onda će proces biti teži nego što smo predvidjeli. Svakako sam otvoren raspravi, ali bez međusobnog vrijeđanja. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče vijeća. E, <coughs> moje dame i gospodo, zahvaljujem vam što ste e, prihvatili da se strogo moramo pridržavati ograničenja vremena jer doista e, nam je vrijeme ekstremno ograničeno i zato vas molim još jednom za razumijevanje što nećemo imati spontano javljanje za riječ niti plave kartone danas, a ovime je ova rasprava završena.